Colleagues, please be seated. Kolegice i kolege, lijepo vas molim da zauzmemo svoja mjesta. Welcome to Dobrodošli na drugi dan eh, zasjedanja pod odbora za sigurnost i obranu. Prva točka našeg dnevnog reda jest eh, zajedničko zasjedanje sa odborom za vanjske poslove, AFETom, om Stoga pozdravljamo gospodina Davida McAllistera, predsjednika odbora AFET, zajedno sa izaslanstvima za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. Imamo ovdje vrlo važnu temu, Govorit ćemo o Alteji, misiji u Bosni i Hercegovini i o ad hoc misiji koja će ići na teren odmah nakon Uskrsa. Bez daljnjeg odugovlačenja dala bih riječ Davidu. Davida, izvoli. Hvala lijepa, Ana Fatiga. Neću nija odugovlačiti. Vratit ću ti riječ vrlo brzo. Dobrodošli svi i s moje strane mislim da je dobro da se osvrnemo na sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini. To će biti prva točka našeg dnevnog reda danas, a zatim ćemo se pozabaviti strateškim komunikacijama Europske unije u Bosni i Hercegovini, općenito na Zapadnom Balkanu. E, zatim ćemo govoriti e, o nadolazećem posjetu odbora SEDE, najstarijoj i najvećoj emisiji Europske unije e, na terenu. To znači u Bosni i Hercegovini. E, izvjestitelj će biti kolega Preda. E, Europska unija dakle usvojila je e, strategiju za Zapadni Balkan i na sastanku na vrhu u Sofiću ćemo također izvješće o napretku, tako da je sad dobar trenutak da se osvrnemo na sigurnosno stanje u Bosni i Hercegovini i na implikacije tog stanja. Evo toliko s moje strane predlažem da odmah damo riječ našim gostima. Hvala lijepa. Dopustite da pozdravim naše istaknute uvodničare. Trojica su. Prvi je gospodin Jacques Fadan, voditelj odjela ovdje u e, Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Zatim gospodin Georg Cigla, on je zamjenik voditelja odjela u glavnoj upravi za sucesku politiku u Europskoj komisiji, te na kraju, no naj i manje važan, predstavnik NATO, potpukovnik Nikola Šalom. On je vojni pomoćnik zamjenika vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga NATO-a za Europu. Eto, odmah bih dala riječ našim istaknutim uvodničarama. Tema je EUFOR Altea, te općenito sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini. Prvo će govoriti gospodin Jacques Fada. Dobar dan. E, ja sam dakle radim u odjelu za strateško, strateško upravljanje u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje i pokušat ću vas upoznati sa trendovima koji imaju utjecaja na misiju Altea. Ovo je e, dakle najtrajnija e, misija Europske unije kao što znate, nakon gotovo deset godina Zapadni Balkan se vratio na vrh dnevnog reda u Europskoj uniji. Europska unija pokušava ohrabriti i ponovno e, energizirati e, e, proces približavanja zapadno-balkanskih zemalja Europskoj uniji. 2017. u svom govoru o stanju Europske unije gospodin Juncker je dao pozitivan signal za približavanje zapadnih zemalja. Zatim je usvojena strategija koja je ucetala jasan put za to približavanje e, zapadno-balkanskih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu. E, time je zapravo dan vjerodostojan signal o europskoj perspektivi tih država. Među šest država Bosna i Hercegovina zauzima jedinstven položaj jer je to jedina država koja ima vojnu prisutnost sa izvršnim mandatom, e, sa mandatom da se e, osigura sigurno okruženje, a Kosovo ima sličnu vojnu prisutnost, no pod kapom NATO-a. U okviru tog novog naglaska na e, procese integracije i perspektivu odvija se misija Altea, imajući na umu napredak i uzimajući u obzir sigurnosne e, okolnosti u Bosni i Hercegovini. Kao što vjerojatno znate, napredak operacija preispituje se svakih šest mjeseci, taj strateški pregled koji smo proveli treba ići još dublje. Bio je to zapravo prvi strateški e, pregled e, misije Altea od 2004 kad je Europska unija preuzela zapravo mandat od e, NATO-ovog e, stabilizacijskog tima, odnosno misije e, i preuzela zadatak održavanja sigurnog okoliša. U studenom smo predstavili izvješće i predložili smo pomak i prijelaz sa Dejtonske na briselsku logiku. Neizravno zapravo se ona odnosi na cijeli zapadni Balkan. Time smo dobili zapravo svježi pogled kako bi Altea trebala biti rekonfigurirana kako bi se održala e, sigurnost i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Na temelju takvog strateškog pogleda e, države e, članice su razmislile o nekim izmjenama, složile su se da vojna prisutnost nastavlja biti potrebna i da Altea i dalje pomaže osigurati siguran okoliš, okruženje u Bosni i Hercegovini. Države članice su složile da naglasak misije se treba vratiti na onaj izvorni zadatak, a ostale zadaće se mogu e, rekonfigurirati ili smanjiti. Dakle, Altea treba biti svrsishodnija i djelotvornija, pomoći vlastima Bosne i Hercegovine da održe sigurno okruženje i omogućiti im da se bolje usredotoče na njihov put prema e, članstvu u Europskoj uniji. E, potpukovnik Šalom će vam objasniti e, o neke dodatne detalje o radu misije Altea, no uz te izmjene e, imat ćemo nastavak izgradnje kapaciteta, odnosno prestanak aktivnosti na izgradnji kapaciteta i usredotočenost na onu izvornu i glavnu zadaću, uključujući i aktivaciju E, rezervi e, pričuva koje će e, biti aktivirane u slučaju potrebe. Sve u svemu, nastavljamo dakle sa aktivnostima pod vodstvom Europske unije i nadamo se da će Bosna i Hercegovina dobiti status kandidatkinje do 2019. Ova godina će biti izuzetno važna da se dokaže napredak na putu prema integracijama e, odnosno članstvu Europskoj unije. No najvažniji zadakat biti će nadolazeći opći izbori u listopadu koji imaju potencijala narušiti tu stabilnost i pojačati postojeće podjele po etničkim i vjerskim e, kriterijima izvršna uloga i prisutnost Eufora treba biti preispitana, no o tome ćemo razgovarati kada dođemo do tome. Države članice su se već složile o budućem strateškom preispitivanju operacije Altea. To će se dogoditi početkom 2019. kako bi se ocijenilo koliko je Bosna i Hercegovina napredovala na takvom svome putu. Također vas moram podsjetiti da je operacija Altea jedina europska E, e, misija koja se odvija u takvim okolnostima, tako da ima ne samo važnu ulogu za ohrabrivanje Bosne i Hercegovine na putu prema članstvu, već predstavlja i zapravo jedan trajan primjer suradnje između Europske unije i NATO-a. Time bih zaključio svoju intervenciju, naravno ostajem na raspolaganju za sva vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Sada ćemo čuti gospodina Ciglera. Da, hvala. Vidjet ćemo i neke slajdove, dakle govorit ću o sigurnosnoj situaciji iz e, kuta gledanja Europske komisije, no isto ću govoriti i o financijskoj pomoći. U nedavno usvojenoj strategiji Europske unije za Zapadni Balkan, o kojoj je Žak već govorio, komisija je najavila e, da ova e, suradnja između Europske unije i država Zapadnog Balkana u području sigurnosti je izuzetno važna kako bi se riješili postojeće prijetnje koje imaju utjecaja na e, Bosnu i Hercegovinu i regiju Zapadnog Balkana. Naravno, ne može biti djelotvorne i e, efikasne sigurnosti na Zapadnom Balkanu bez jačanja vladavine prava, demokracije i jačanja socioekonomskog razvoja regije. Upravo zbog toga komisija je osmislila čitav niz stožernih inicijativa kojima će se zapravo pokušati riješiti različiti izazovi s kojima su suočene države Zapadnog Balkana i to na jedan sveobuhvatan način. Kad je reč osobito o Bosni i Hercegovini, e, priprema mišljenja komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvom u Europskoj uniji, e, za koje je naravno vijeće zatraže od komisije da pripremi, nudi mogućnosti i određenu polugu za ojačano e, i osnaženo sudjelovanje u čitavom nizu e, područja povezanih sa sigurnošću, osobito u borbi protiv terorizma i radikalizacije. Obavljeno je već mnogo posla i sve reforme koje podržavamo prije svega jačanjem vladavine prava, imaju za cilj pojačati otpornost Bosne i Hercegovine e, e, u, odnosu na sigurnosne prijetnje. Dopustite da kratko opišem situaciju kad je riječ o borbi protiv terorizma i e, ekstremnog nasilnog ekstremizma. Dakle, prema službenim podacima 188 muškaraca, 61 žena i 81 dijete sa e, državljanstvom BiH, e, je prema e, dakle, podacima službenih vlasti otputovalo u Siriju i Irak u razdoblju od 2013. i 2015. Napori vlasti u Bosni i Hercegovini, to treba naglasiti, doprinijeli su tome da se zaustavi odlazak građana Bosne i Hercegovine na strana bojna polja i ratišta od 2016. E, prema našim kontaktima i podacima e, to jest doista zaustavljeno. No, čelije radikalizirane koje postoje, e, one su identificirane osobito u vahabijskim zajednicama. Prema procjenama, dosad se iz Sirije i iz Iraka vlatilo prilike 46 osoba, uključujući žene i djecu, za koje se ne sumnja da su sudjelovali u kaznenim dijelima. Ukupno 23 osobe koje su se vratile e, e, u međuvremenu su zapravo e, osuđene za sudjelovanje u različitim kaznenim dijelima povezanim sa terorizmom. To pokazuje da je iako pravodobna zapravo reakcija pravosuđa često se temeljila na različitim pogodbama i priznanjima krivnje u zamjenu za relativno blagu kaznu. U Bosni i Hercegovini se kaže ako netko, odnosno ako netko dobije kaznu zatvora kraću od godinu dana, to se može pretvoriti u e, financijsku kaznu. E, sada se radi, odnosno već je promijenjeno u dijelu Bosne i Hercegovine e, Republici Srpskoj, drugdje se radi na tome da se to promijene. U tijeku su istrage o zapravo 10, povezana sa 10 do 15 povratnika. E, glavni izazovi za Bosnu i Hercegovinu uključuju zapravo deaktivaciju tih stranih terorističkih boraca i ostalih radikaliziranih osoba, pojedinaca i njihova društvena reintegracija. To je osobito e, e, važno u kontekstu zapravo ranjivosti društva na ovu nacionalističku retoriku koju često svjedočimo u Bosni i Hercegovini, osobito u mjesecima prije izbora. Zbog toga postoji potreba da se ojača koordinacija između vlasti kako bi se primijenila postojeća strategija borbe protiv e, terorizma i nasilnog ekstremizma, kako bi se e, poboljšali obavještajni podaci i razmjena takvih između relevantnih e, vlasti BiH i partnera u regiji Europske unije. Dakle, vrlo pažljivo pratimo razvoj događaja i dopustite naglasim da u tom području suradnje, osim različitih institucija Europske unije, Eh, odnosno da je suradnja među različitim akterima vrlo važna. Eh, imali smo dobar primjer prije otprilike godinu dana, 3. 4. travnja 2017. posjet visokih dužnosnika Europske unije Sarajevu. Eh, to su bili e, dakle zamjenik e, glavnog e, direktora Europske službe za vanjsko djelovanje gospodina Pedra Serana, zatim smo imali koordinatora za borbu protiv terorizma Europske unije Žilde Kerkova, gospodina Mačeja Popovskog iz glavne uprave NIR i Olivera Onidije iz glavne uprave HOME. Ti dužnosnici su zapravo dali čitav niz preporuka za jačanje strateškog okvira, sprečavanje nasilnog ekstremizma, za kriminal, e, kazneni progon i e, uhićenje stranih terorističkih boraca, e, provedbu zakona, suradnju s Europolom, Eurojustom, borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Godinu dana nakon tog posjeta komisija je pokrenula u suradnji sa Europskom službom za vanjsko djelovanje koordinatorom Europske unije za protuterorizam i uz potporu regionalnog e, a savjetnika za borbu protiv terorizma misiju, peer review misiju i upravo ovog tjedna e, tim od pet stručnjaka iz država članica e, su zapravo na terenu u Bosni i Hercegovini kako bi vidjeli što vlasti čine u smislu provedbe preporuka Europske unije. Kao što možete vidjeti u tom strateškom, zakonskom i institucionalnom okviru kao to su zapravo naglasti kojima se stručnjaci bave, obavještajnim podacima, provedbom zakona, odnosno radom obavještajnih službi. E, sagledali su isto tako čitav niz predmeta e, u kontekstu ocjene vladavine prava e, i stupanje suradnje sa međunarodnim partnerima i drugim državama Zapadnog Balkana. Zatim imamo također i upitnik koji je komisija postala vlastima Bosne i Hercegovine Gospodin Juncker 28. veljače prilikom boravka u Bosni i Hercegovini dobio je taj voluminozan upitnik, odnosno odgovore, trenutačno ih proučavamo, osobito u onom dijelu koje se odnose na protuterorističke aktivnosti i to je bila neka vrsta zapravo realnog sagledavanja e, stanja. E, pitanja kao što su borba protiv terorizma i sprečavanje nasilnog ekstremizma, kao i borba protiv organiziranog e, kriminala, imaju područja preklapanja, Istovremeno radimo na jačanju financijske potpore, to vidite na slajdu, zapravo racionaliziramo aspekte borbe protiv nasilnog ekstremizma u svim tekućim projektima koji se financiraju iz europskih eh, sredstava. U tijeku je deset IPA projekata usredotočenih na vladavinu prava kojima se jača otpornost na sigurnosne prijetnje. Isto tako imamo e, instrument koji se financira sredstvima Europske unije koji doprinosi e, stabilnosti i miru u sprečavanju rizika od e, krijumčarenja oružjem i streljivom. Vijeće Europe također provodi jedan projekt koji financira Europska unija o jačanju ljudskih prava, zaštite ljudskih prava, E, zatim imamo projekt e, Ureda posebnog predstavnika o istraživački projekt o radikalizaciji u zatvoru e, Zenice, te projekte koji su usredotočeni na sprečavanju radikalizacije mladeži. Isto tako imamo 13 regionalnih programa, dakle za cijelu regiju. Jedan od njih jeste raspoređivanje časnika za vezu Europola i na kraju dopustite da samo kažemo da će komisija nastaviti pozorno pratiti razvoj događaja u tim područjima i dati daljnje upute e, vlastima Bosne i Hercegovine u cilju jačanja njihovog kapaciteta za e, suočavanje sa izazovima, osobito onim u smislu e, borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Spomenuto je također Dejtonski sporazum, taj okvir naravno čini vrlo teškim E, imati suradnju e, sa različitim e, razinama vlasti. Taj problem imamo u decentraliziranim državama, no on je osobito naglašen u Bosni i Hercegovini i zato E, se još nismo dogovorili oko toga na koju razinu smjestiti te časnike za vezu, za vezu Europola, no to treba biti riješeno prije naravno e, nastavka integracija. Hvala lijepa. Hvala, a sada bih dala riječ potpukovniku Nikola Ušalonu. On je vojni pomoćnik zamjenika vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga NATO-a. Kao što znate, to tijelo ima važnu ulogu za stabilizaciju Zapadnog Balkana i stoga je vaš doprinos iznimno važan i dajem vam riječ. Hvala vam gospođo predsjedateljice, cijenjeni zastupnici, dame i gospodo. Nakon odluke NATO-a iz 2004. tijekom samita u Istanbulu da se ukine e, misija S4, do 2004. EU je počela sa vlastitom misijom sa 7000 vojnika. Od tada europske snage, operacija Altea, odgovorne su za implementaciju vojnog aspekta Dejtonskog sporazuma. To se provodi na temelju izvršnog mandata poglavlja 7. povelje UN-a. U 34. izvješću koje je objavljeno 2017. Europski institut za sigurnosne studije napisao je članak pod naslovom što da se Bosna i Hercegovina raspadne. Iznesen je jedan scenarij katastrofe u kojemu jedan entitet se odcijepi i dođe do rezolucije u ENA kako bi se riješilo pitanje. Pokretač krize u, toj, u tom fiktivnom scenariju bio bi da su političke ličnosti u Bosni i Hercegovini odlučile na temelju teške socioekonomske situacije djelovati, a zbog etničkih napetosti i tako dalje. I naravno pokušalo bi se spriječiti radikalizaciju stanovništva i prikupiti informacije o situaciji. Također, Europska unija, nažalost, nije dovoljno objasnila prednosti e, pristupanja Europskoj uniji bosansko-hercegovačkoj javnosti. Međutim, također je moguće biti i optimističan i to temeljem dokaza o napretku Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji i europskim integracijama. U ovom trenutku situacija jest mirna, ne postoji nikakva prijetnja za sigurnosno okruženje. Međutim, prirodno je da se pripremimo zapravo za najgoru, moguću situaciju. I možemo, možemo biti zabrinuti jer i naše snage u Bosni i Hercegovini trebaju biti spremne. Prije e, općih izbora u listopadu ove godine vidjeli smo da se povećava e, retorika napetosti, međuetničke napetosti, a stanovništvo je frustrirano zbog e, manjka napretka. Određeni makroekonomski pokazatelji su se poboljšali, međutim njihov učinak se i dalje ne osjeća i imamo sve više prosvjeda na ulicama. Također kvalificirana mlada snaga e, napušta zemlju imamo skupine koje se nalaze izvan prepoznatih sigurnosnih e, struktura. Proslava primjerice Dana Republike Srpske, sve to doprinosi napetosti, a takve skupine i njihova snaga i potencijal i dalje e, se dobro ne razumije. Migracijski tokovi se povećavaju i također postoji strah da će se i vratiti velik broj stranih boraca. Imamo ruski utjecaj u Bosni i Hercegovini i na Balkanu koji se povećava. Možda se sjećate u veljači 2014. kao što vidite na slici. Bili, imali smo prosvjede i nemire diljem e, Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu nedavna odluka država članica i strateška revizija o kojoj je govorio gospodin Fradan. Tu su kako bi podržali Bosnu i Hercegovinu da održi dobro sigurnosno okruženje. U našem posljednjem izvješću o operaciji Altea smo predložili da se poveća osviještenost o sigurnosnoj situaciji i u smislu tehničke kapaciteta i u smislu osoblja. E, naš, imamo oko šesto vojnika koji su uglavnom e, smješteni u Sarajevu. Možemo dakle uvesti pričuvne snage ako se za to ukaže potreba. Također imamo mrežu od 17 timova koji su raspoređeni diljem zemlje, a oni pomažu povećati vidljivost EU fora i zapravo su jedan instrument za pomoć lokalnim zajednicama. Od 2010. operacija Altea se usredotočila na obuku i e, povećanje izgradnju kapaciteta oruženih snaga BH. Nakon preporuka političke i vojne skupine i Europskog vojnog odbora iz 2018. smo analizirali kako postupno e, smanjiti te aktivnosti obuke. Od kraja rata 1995. Bosna i Hercegovina i dalje e, raspolaže viškom streljiva i oružja. To je jedan teret i trenutačno europske snage e, pokušavaju djelovati kako bi se smanjilo i lako oružje i streljivo i kako bi se uveo sustav upravljanja tim oružjem. Također, EUFOR zadržava pravo da putem Dejtonskog sporazuma prati i provodi inspekciju nad svim aktivnostima u Bosni i Hercegovine koje bi mogle ukazivati na vojni kapacitet. Bosna i Hercegovina također je odgovorna za razminiranje od 2012. a europske snage igraju ulogu savjetnika i nadzornika. Oko 3000 km četvrtnih je u 96. razminirano, a postojeći napori su međutim poprilično propali, jer oko 2,2% sadrži 80% mina koje treba razminirati. U posljednjih deset godina e, nedostajalo je strateško vodstvo, politička volja, kontrola i predanost. I na, na, sreću, nažalost također postoji i značajna razina korupcije jer se tu može ostvariti i dobit. Naime, za jednu minu treba uložiti 6000 eura. Ako situacija ostaje nepromijenjena. Treba će oko 30 godina da se u potpunosti razminira Bosna i Hercegovina. Europska unija uz pomoć instrumenta za stabilizaciju i mir. Dakle, tu nešto poduzima. Imamo jedan projekt koji započinje ovaj mjesec, a traće dvije godine. I nakon toga ćemo uspjeti donekle riješiti ovo pitanje Tečemo, zahvaljujući ovom pristupu pomoći Bosni i Hercegovini, da u potpunosti razminira državu do 2025. Kao što je... Evo sada sam već pri kraju i možda se pitate tko sam i sam, zašto vam se danas obraćam. Moram reći da mi je prvenstveno čast što sam danas e, ovdje i kao vojni pomoćnik zamjenika vrhovnog zapovjednika. To je general Sir James Edward. On je Everward. On je jedan od glavnih e, zapovjednika i zbog sporazuma Berlin Plus, zahvaljujući kojemu Europska unija dobiva podršku od NATO-a, on je i zapovjednik e, operacije Altea. Nadam se da sam vam pružio korisne informacije kako biste bolje razumjeli složenu situaciju u Bosni i Hercegovini. Treba imati na umu da je sigurnosno okruženje preduvjet e, da ova zemlja potakne gospodarski rast, e, izgradnju i demokratskih institucija. I završit ću, citirat ću gospodina Valentina Inskoa, koji je jedan od autora izvješća o napretku Dejtonskog sporazuma, on je Eufor opisao kao relativno neskupo, ali potrebno ulaganje za mir i stabilnost na Balkanu. Hvala vam. Hvala vama. Želim podsjetiti cijenjene paneliste i zastupnike i zastupnice da smo imali e, čast ugostiti disak e, i gospodina Everarda, već prethodno, i da je odlučeno, iako ne na najvišoj razini, ali to je prijedlog e, koordinatora koji je AFET prihvatio, da, da ćemo imati posjet u drugoj polovici 2018. A sada otvaram raspravu, odnosno dio za pitanja i odgovore. Gospodin Frunzulika, odnosno gospodin Picula je prvi. Hvala vam i hvala na vašim izlaganjima. Naravno, uvijek je dobro čuti najnovije informacije, jer ovo je doista jedna važna tema i svi se slažemo da je u apsolutno dobro i potrebno da Zapadni, da Zapadni Balkan, pogotovo Bosna i Hercegovina, ponovno budu u planovima Europske unije. Jer eh, a razvoj od 2014. E, do 2018. ako se to uopće može nazvati razvojem, on nije previše pomogao zemljama Zapadnog Balkana, jer smo samo e, imali postojeće procese integracije, ali ne i viziju o odnosu između Europske unije i Zapadnog Balkana i kako će taj odnos izgledati u budućnosti. A sada napokon imamo i konkretni okvir možemo analizirati što očekujemo u budućnosti od ove vjerodostojne e, strategije budućeg proširenja Europske unije koja treba obuhvatiti i Zapadni Balkan. I dalje postoji nekoliko neriješenih pitanja, a sigurnosna dimenzija je svakako jedan od ključnih problema i to je upravo i motiv zašto su gospodin Juncker i komisija pokrenuli ovu strategiju koja je najviše fokusirana na sigurnost. Kada se Zapadni Balkan prvi put e, pojavio u političkoj raspravi Europske unije, to je bilo 2015. nakon velikog dolaska migranata, a ne prije. A sada dvije trećine europskih građana prema najnovim anketama upravo sigurnost smatraju najvažnijim pitanjem kojim se političari trebaju pozabaviti. Dakle, ne ekonomski ili drugi ili društveni aspekti, već im je sigurnost najbitnija. Vraćam se na današnju raspravu, radujem se što ćemo posjetiti za dva tjedna Bosnu i Hercegovinu. Imamo dakle misiju pododbora SEDE. Ja sam prije dvije i pol godine bio u toj e, zemlji, dakle 2015 i mislim da je važno provjeriti kako se situacija promijenila u dvije i pol godine. Evo i mojih pitanja za vas. Ona se tiču e, mojih osobnih razmatranja kao predsjednika izaslanstva za e, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Prvo, mislim da je očito da Bosna i Hercegovina e, nikada ni nije trebala, nije bila zamišljena kao demilatizirana. I to je dobra odluka jer oružane snage su uvijek e, karakteristika države, a Bosna i Hercegovina je država i mora biti država. Drugo je pitanje kakve točno oružane snage država treba. Jedna dimenzija koju e, niste dovoljno istaknuli, a ja to sada želim učiniti, jest da su oružane, državne, oružane snage države važna mjera za izgradnju povjerenja jer one funkcioniraju na teritoriju, na cijelom državnom teritoriju i to je iznimno važno. Dakle, ne koliko policijske snage, već oružane snage igraju veoma važnu ulogu. Također mislim da je važno uhvatiti se u koštac s problemima i podržati oružane snage BiH. I sada idemo na pitanja. 22.000 tisuće tone, tona streljiva i dalje postoje u BiH u 17 skladišta koja su reštrkana diljem zemlje. Dakle, imamo te vojne zalihe koje su važna stavka. Utječe li trenutačna situacija na to? Jer međunarodna zajednica se vodila načelima lokalnog, lokalne odgovornosti. Dakle, što je sa, što je sa političkom elitom u BiH i situacijom sa skladištenjem streljiva. Također bih čuo, volio čuti više o akcijskom planu za članstvo, jer BiH eh, doista želi postati dijelom Europske unije, ali NATO države članice oklijevaju. Imamo i registar vojnog vlasništva, koliko znam, to je gotovo dovršeno u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali postoje u Republici Srpskoj neke političke prepreke i volio bih više čuti o tome. I moje zadnje pitanje. Nedavno je kupljeno automatsko oružje za policijske snage Republike Srpske. Može li to poboljšati sigurnosnu situaciju u Bosni, i Hercegovini ili upravo suprotno, hoće li to dovesti do utrke u naoružanju zbog trenutačne e, kampanje, političke kampanje? Ona je doista oštra, sa oštrom retorikom i neprijateljskim odnosima među političkim rivalima. Jer ako raspravljamo o naoružavanju oruženih snaga, to je jedna stvar, ali naoružati policiju, policijske snage, koji su pod eh, zapovjedništvom entiteta i njihovim utjecajem, hoće li to povećati razinu sigurnosti u zemlji ili će pak prouzročiti još više problema? Hvala vam. Thank you, sir. Mr. Jozo Radoš. Hvala. E, riječ ima Jozo Radoš. Gospođo predsjednice, ja zahvaljujem panelistima na uvodnim izlaganjima. E, generalno smatram da je strategija proširenja koja je usvojena prije mjesec dana, a pogotovo ostvarenje akcijskog plana može biti od velike koristi za stabilizaciju cijeloga prostora. No, Bosna i Hercegovina, osim što je suočena sa političkim poteškoćama, a to je problematična situacija u pogledu izbornog zakona, odnosno mogućnosti održavanja doista demokratskih izbora nakon, kojeg će Bosna i Hercegovina biti stabilnija država nego što je to danas, uključujući naravno i njenu europsku perspektivu. Dakle, te potencijale e, strategije proširenja i akcijskog plana svakako trebamo pokušati maksimalno iskoristiti i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, a možda pogotovo u Bosni i Hercegovini, no ja bih se koncentrirao na sigurnosna pitanja jer to je tema današnje naše točke dnevnog reda. Gospodin Picula je spomenuo e, kupnju više od 2000 e, komada dugih cijevi automatskog oružja za policiju Republike Srpske. Dakle, taj broj dugog oružja je pet puta veći nego što bi trebala biti standardno na oružanje policijskih snaga i gotovo da je dovoljan za opremanje jedne vojne postrojbe eh, ranga brigade. To je nešto što je apsolutno uznemiravajuće, uključujući naravno i druge sigurnosne prijetnje koje dolaze iz Republike Srpske, kao što je paravojna postrojba Noćni Vukovi, koja je naslonjena na jednako takvu paravojnu postrojbu koja dolazi iz Rusije, koja E, vrši turneju po takozvanom Ruskom Balkanu koja sudjeluje u, u, u postrojbama prilikom poslave ilegalnog dana Republike Srpske. Dakle, to su sva pitanja koja su doista uznemiravajuća. Bosna i Hercegovina, kao što ste sami rekli, opterećena i drugim pitanjima, e, problemima radikalizacije povratnika sa bojišta, i ta situacija u Republici Srpskoj, to je neka vrsta e, militarizacije očite, sa političkim porukama koje zapravo negiraju postanje te države, sa intenzivnim vezama sa Rusijom je nešto što je apsolutno zabrinjavajuće. Moje pitanje je da li imate neke e, dodatne informacije u pogledu naoružavanja policijskih snaga Republike Srpske, i koje je vaše generalno stajalište o tom procesu koji se događa u pogledu dakle, jačanja e, paramilitarnih postrebi u Republici Srpskoj. Hvala lijepa. Thank Hvala. A sada dajem e, riječ oprostite ako ću pogrešno izgovoriti vaše ime, gospođa Petir. Hvala vam lijepo gospođo e, predsjednice, gospodine McAllister, e, poštovani e, sudionici ove panelu rasprave. Naravno da se slažem sa svima onima koji su prethodno spomenuli da je izuzetno važno da Bosna i Hercegovina bude u fokusu Europske unije kako bi joj pomogli u njenom E, napretku kako bi uspjeli e, zadržati cjelovitost Bosne i Hercegovine, kako bi uspjeli osigurati da bude funkcionalna država, ali isto tako ono za što se svim srcem zalažem da osiguramo jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda što danas nije slučaj. Sigurnosni aspekt je također ovdje izuzetno e, važan i ja izražavam zabrinutost sa trenutnom situacijom posebice stoga što evo dolazim iz e, Hrvatske. Hrvatska u tom dijelu kao država članica ima najdužu e, granicu u Europi upravo sa Bosnom i Hercegovinom i mislim da je svim sudionicima ovdje poznato da upravo uz e, granicu sa Hrvatskom niču vehabijska naselja gdje se vraćaju strani borci koji radikaliziraju muslimansko stanovništvo u Bosni i Hercegovini. Također e, bilo je više slučajeva gdje su umjereni imami koji su pozivali na pripadnost europskom islamu koji nije e, orijentiran radikalizaciji bili napadnuti ne samo oni nego cijele njihove obitelji. E, poznato je također da stiže novac iz zemalja koje su rekla bih prijateljski orijentirane prema Bosni i Hercegovini, ali čini se da se taj novac koristi u pogrešne svrhe, pa se primjerice stipendiranje uvjetuje time da djevojke moraju nositi veo ili hijab, a e, muškarci e, moraju pustiti bradu i ići na klanjanje. inače neće dobiti stipendije. Također e, novac koji je pristigao osigurao je izgradnju cijelog jednog novog grada koji je ustvari rezort u kojem živi arapsko stanovništvo, a služe im e, bosanski e, salafiti. Moj dojam je da ti militantni salafiti ustvari kradu identitet građanima Bosne i Hercegovine, tu prije svega mislim na, one koji su e, muslimani jer e, se na tom području uvijek živjelo u e, suživotu i u toleranciji, a danas se promiču neke druge vrijednosti. zbog toga bih željela pitati vaše goste da li posebice predstavnika Europske komisije Prati li se dotok novca koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu iz Saudijske Arabije, e, iz e, e, zemalja poput Turske i drugih islamskih zemalja koje, koje očigledno taj novac šalju u Bosnu i Hercegovinu kako bi se radikaliziralo postojeće stanovništvo što onda dovodi do Eh, mogućih novih sigurnosnih prijetnji. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Gospođo, ja bih htjela postaviti moje pitanje eh, gospodinu Fradenu i gospodinu Cigleru u prvom redu. E, e, referirala bih se na dinamiku u, zajednici Vahabija. E, širenje popularnosti ove zajednice je već traje dulje vrijeme, više od deset godina, mnogo više dulje od deset godina. I to nas je već dugo vrijeme zabrinjava Kakva je sadašnja dinamika tog procesa? E, ja, svjesni smo izvora podrške za takav razvoj. E, postoje tu zabrinutost zbog vraćanja stranih boraca. E, ali zabrinjavajuće je da toliki borci odlaze iz Bosne i Hercegovine i to E, traje već e, dugo vrijeme i e, to je povezano sa radikalizacijom naravno. Stoga i služba za vanjsko djelovanje i komisija pomno prati tu situaciju. i, gradi svjesnost o toj opasnosti. E, moje pitanje za e, pukovnika Šalona. Spomenuli ste e, odluku da se postepeno smanjuju aktivnosti obuke. Možete li malo detaljnije opisati planove za buduću obuku, što je potrebno, koji su potrebni koraci koje treba poduzeti kako bi se ojačala, ojačale e, oružane snage e, Bosne i Hercegovine. E, također bih htjela znati kako ocjenjujete sadašnju situaciju e, provedbe Daytona. E, postoji li potencijal e, da se to ubrza? Mandat je bio dosta čvrst. Namjera je bila da se utječe na na napetu političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Malo me brine e, e, potencijal za e, malo me brine ova situacija u predizbornoj kampanji. Također pitanje paravojnih postrojbi u Republici Srpskoj. To me podsjeća na rane faze na rane faze rata u Ukrajini i ogroman potencijal za destabilizaciju ako budemo imali takove aktivnosti. Imaćemo hibridni rat tamo. E, to je sljedeća točka za strateške komunikacije i vrlo je relevantno. Ove paramilitarne skupine su zabrinjavajuće. Dati ću sada e, riječ e, članovima panola. Gospodin Frada ima prvi riječ, izvolite. Hvala lijepo na pitanjima. Govorit ću o sigurnosti i obrani. Moram vas podsjetiti da Bosna i Hercegovina je sada u situaciji i statusu, to je već e, spomenuto, e, e, on ona je kandidat za članstvo u Europskoj uniji. Kad pogledate ovu, ova sva, ovu knjigu i sva pitanja je odgovor e, lokalno vlasništvo. E, to je kritično u sadašnjoj situaciji da se e, pesimistički opiše. Mi naravno bi željeli biti optimisti i nadati se da e, ovaj put pristupanju Europskoj uniji bi mogao navesti vodstvo Bosne i Hercegovine da radi na rješavanju situacije. Kad e, ste spomenuli sigurnosti, što treba ta zemlja, policiju, vojsku, e, ja bih zapitao što su prijetnje za Bosnu i Hercegovinu, jesu li one vanjske, E, utjecaj e, stranih aktera ili su unutarnje. E, možda je ustav zemlje uzrok toga, razvoj zemlje kao nacije, da li su to regionalni problemi, što je to? Kada identificirate prijetnje, onda možda možete reći kakove snage treba Bosna i Hercegovina E, govorim sada o Euforu. E, e, da li je vojska rješenje za prijetnje koje prijete zemlje? Da li je to policija? To je dio odgovora. Ali kad sve to pogledate, što drži zemlju zajedno? To su institucije, zajednička vizija i nada. Prema tome, ja bih dodao ovu treću točku. Tko je zadužen za sigurnost u Bosni i Hercegovini? Što se tiče oružanih snaga, naravno, sa euforom e, e, e, EUFOR je najstarija misija, vojna misija Europske unije. E, mm, gospodin Šalom može dodati e, tome nešto. Lokalno vlasništvo, podrška, e, mm, to mm, možda ćemo ovu obuku i prevesti u jednu drugu dimenziju. Što treba li zemlja jaku policiju? Da, a treba ali opremati policijske snage e, sa e, velikom količinom opreme e, koja je daleko iznad onoga što bi policija trebala imati, to nas jako zabrinjava. A i države članice se brinu zbog toga. vaš predstavnik u odboru za sigurnost je to spomenuo kad smo govorili o Alteji prošlog tjedna. E, e, oružje je kupljeno na zakonit način. Pitanje e, je ne što treba, zbog čega ta oprema, nego što će ta policija raditi s tom opremom. To pitanje treba postaviti u okvir pregovora o pristupanju Bosne i Hercegovine. A kad govorimo o izborima, e, izborima, nadolazećim izborima i kontekstu u kojem će se održati, i to nas brine. E, moramo e, napraviti strateški pregled eufora nakon izbora. Nadam se da će sve ostati u dobrom stanju, ali to ćemo napraviti nakon izbora. Da li zemlja E, koja pristupa e, e, Evropskoj uniji treba snage sa izvršnim mandatom, strane snage. Ono što možemo reći, iskreno govoreći, ovo vlasništvo koje mi želimo postići se još nije dogodilo. Neću govoriti o skladištenju i zalihama streljiva i oružja to će, o tome će govoriti kasnije drugi. Demokratski izbori. Nadamo se da će e, izbori biti demokratski. Ali e, kada ste e, govorili o ovom utjecaju arapskih država koje je zabrinjavajuće, vratit ću se na ono što sam na početku rekao. Institucije moraju obuhvatiti cjelokupni program, e, program. One e, su elementi koje drže državu zajedno. E, nadam se da sam pokrio sva pitanja koja su postavljena. A sada ću dati riječ komisiji. Gospodin Cigler, imate riječ, izvolite. Drago mi je e, što ću moći malo upotpuniti ove odgovore. Opća sigurnost je veliki problem. Kad se radi o... Počet ću vašim pitanjem, gospođo Fotige, o dinamici e, u e, skupinama Vahabija. Spomenuli ste to. Te skupine su posljedica rata eh, u Bosni i Hercegovini. Eh, to je problem. Eh, tradicionalno govoreće, islamske zajednice u Bosni i Hercegovini su bile umjerene. Ove napetosti između pojedinih islamskih skupina mm, vođa islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je dao ultimatum E, tim skupinama da se ujedine i da se podvrgnu e, zakonima i propisima e, glavne islamske zajednice. dvadeset četiri skupine se ne žele pridružiti glavnoj skupini umjerenoj skupini mm. A kad se radi o stranim borcima koji odlaze iz Bosne i Hercegovine, kad uspoređujemo e, koliko je boraca otišlo iz Belgije i drugih država članica, e, više ih odlazi iz Belgije nego iz Bosne i Hercegovine. E, ovih 2016, to smo provjerili, nitko nije otišao Eh, tu postoji svjesnost o tome. Eh, mi upozoravamo bosansko-hercegovačke vlasti da je to problem eh, i da to utječe na osjećaje naših građana i da je to važan dio postupka pristupanja. Imamo i za to ove misije. Imamo stalno konzultacije sa stručnjacima mm, Vaša vaše će izaslanstvo ići u Bosnu i Hercegovinu. Za sve nas je to prilika da učvrstimo svjesnost o problemima. isto tako ti tokovi novca, mi nastojimo ih pratiti što bolje možemo a paramilitarne skupine. I to nas zabrinjava. Ako vjerujemo da mm, medijima koji govore o tome da je e, pred e, e, nekoliko godina jedna mm, paramilitarna skupina posjetila Republiku Srpsku, a onda su se ta skupina premjestila u Donbas i tamo djelovala. E, to je veliki izazov i prijetnja i u tom smislu moramo biti svjesni problema i upozoravati e, državna tijela o tome. A, sada ću dati e, riječ pukovniku da nam dade detaljnije informacije o vojnim pitanjima Pukovniče Šalon, imate riječ. Hvala lijepa. Identificirao sam pet e, pitanja o oružanim snagama Bosne i Hercegovine i sigurnosnoj situaciji. Što se tiče paravojnih formacija, zanimljivo bi bilo posjetiti web stranicu Al Jazeera. Prije 12 sati objavljen je članak pod naslovom je li Bosna i Hercegovina nova Ukrajina? vlasti se boje da noćni vukovi e, jačaju separatističke težnje dijela Bosne i Hercegovine. Možete vidjeti taj članak na stranicama Al Jazeera. Također postoji bojazan e, za potencijal osnivanja novih e, paravojnih formacija. I doista je potrebno ocijeniti taj jaz koji postoji između onoga što zovemo motociklistički klubovi, odnosno veteranskih klubova, e, paravojnih skupina i paravojnih skupina sa druge strane. Zbog toga smo e, e, preporučili jačanje situacijske svijesti za operaciju Altea. Naša je ocjena za sada da je situacija doista teška i da je potrebna dodatna istraga Dakle, još uvijek e, je riječ o otvorenom pitanju. Kad je riječ o pošiljkama automatskog oružja dugog, dugih cijevi, e, to je oružje nabavljeno zakonito. No da, slažem se. E, postoji nesrazmjer sa mogućim e, primjenama tog oružja. 10, prema našim procjenama u Republici Srpskoj imamo e, zapravo jedno automatsko oružje po svakom policajcu, dok je u Europskoj uniji negdje prosjek 10 do 17 policajaca na jedno automatsko oružje. E, Altea nastavlja pratiti i vršiti nadzor inspekcije nad e, policijskim snagama u Bosni i Hercegovini. Naglašavam da ih u Bosni i Hercegovini ima 16 različitih tijela za provedbu zakona, financiraju se na različite načine, iz različitih izvora. E, nedavno je poslano pismo svim tim e, agencijama, tijelima za provedbu zakona da dostave popis naoružanja kojim raspolažu. Očekujemo primitak tog popisa u skoroj budućnosti naravno provjerit ćemo točnost podataka koji budu dostavljeni putem tog e, popisa i to je ono što sada u svakom slučaju pratimo. Kad je riječ o radikalizaciji i povratku stranih boraca, nije riječ o nestrazmjeno velikom problemu ako to usporedimo sa stanjem u nekim drugim državama, čak i članicama Europske unije, no naravno EUFOR prati te financijske mreže ovog trenutka najvidljivije ulaganje e, kad je riječ o zaljevskim zemljama jest u e, zapravo rezorte rizorte za odmor, odnosno turistička ulaganja. I ipak naglašavam da su nam tu potrebni dodatni obavještajni podaci u Euroforu i nastavit ćemo to pratiti. Kad je riječ o e, eksplozivnom e, streljivu. Naša je posljednja procjena da postoji 7000 tona viška takvih naprava, a da im je za vlastite potrebe potrebno 8000 e, tona. Dakle, postoji veliki višak na terenu u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju EUFOR um, pomaže e, riješiti taj višak e, e, oružanim snagama Bosne i Hercegovine. To se čini kroz master, master plan na temelju ovlasti predviđenih Dejtonskim sporazumom. Nadamo se da ćemo se tih viškova moći riješiti do kraja 2019. godine i kako bi e, zalihe ostale na razini koja jamči samodostatnost, no ne i višak. U svakom slučaju taj master plan za rješavanje, zbrinjavanje viška e, streljiva nastavlja se e, zbrinjavati. O sigurnosnom odboru smo predložili da se e, naše obveze nastave do kraja i naš mandat do kraja 2020. kako bismo pomogli Oružanim snagama Bosne i Hercegovine da se riješe tog viška. Također 50 tisuća komada oružja e, je spomenuto. E, čekamo zapravo odluku Evropske unije u vezi s tom stvari. Kad je riječ o izborima, kao što sam rekao, stanje zabrinjava. I ponavljam, e, čekamo odluku o dodatnim obavještajnim e, kapacitetima koje smo preporučili i zatražili za operaciju Altea, ovisno o toj odluci, e, vjerujem da ćemo moći poboljšati našu situacijsku svijest. Za vašu informaciju imamo zapravo godišnje godišnju smotru e, pričuvnih snaga. E, jedna takva e, smotra će se održati pet tjedana prije izbornih, prije izbora kako bi među ostalim i razuvjerila i raspršila sigurnosne bojazne među stanovništvom. Zatim imamo akcijski plan i obuku. Kao što znate, akcijski plan jest politička odluka Bosna i Hercegovina mora na razini države registrirati svu e, vojnu imovinu, sva vojna sredstva. To je preduvjet. E, ovog trenutka e, nekakvih 50% je registrirano i to sve na teritoriju federacije, ništa za sad na teritoriju Republike Srpske. Problem za države članice NATO-a jest hoće, da odluče hoće li ostaviti entitet, e, e, odnosno omogućiti Republici Srpskoj da uloži veto ili će e, inzistirati na napretku cijele države na putu prema članstvu u NATO. Eto, to je odluka koju očekujemo. Moj, moja pretpostavka je da države članice NATO-a su svjesne ovog pitanja Kad je riječ o obuci, držimo se uputa političke grupe i zapravo pokušavamo e, privesti kraju neke aktivnosti. No dodana vrijednost EUFORA jest podrška e, multinacionalne bojne te pomoć e, u obuci u kontekstu NATO-ovog programa interoperabilnosti kako bi dostigli neke standarde NATO-a koji će omogućiti da e, šalju svoje oružane snage e, u misije UN-a ili NATO-a. Ovog trenutka imamo 60 pripadnika oružanih snaga koji, i Hercegovine koji sudjeluju u operacijama u Afganistanu, Srednjoafričkoj republici i u drugim e, afričkim državama. E, tu podršku ćemo e, nastaviti pružati, ona je važna, a ne košta nas zapravo ništa. I nadamo se da će Oružane snage Bosne i Hercegovine preuzeti neke odgovornosti, govorili smo o lokalnom vlasništvu za e, u Butmiru kod Sarajeva, Centar za obuku za mirovne operacije, Ovog trenutka naša je procjena da EUFOR pruža samo 5 do 10% obuke, e, dok ostalo e, pružaju, e, pružaju NATO ili druge strane na temelju dvostranih sporazuma. Disakur naravno je u obje organizacije i naša je procjena da stožer NATO-a u Sarajevu će pomoći oružanim snagama u koordinaciji svih tih aktivnosti u zajedničkom cilju, naravno. E, I to je ono na čemu nastojimo sada. Hvala lijepa. Da, to je razumljivo. Hvala vam lijepa. Mislim da ovime možemo završiti ovu točku dnevnog reda. Sljedeća tema je također vrlo važna i povezana je sa Zapadnim Balkanom, no prije toga dopustite da zahvalim svim našim istaknutim panelistima, uglednim panelistima. U smislu možda zaključka, evo samo jedna primjedba, a to je da je priroda našeg pododbora, da smo poprilično e, orijentirani na tehničke pojedinosti, uvijek pokušavamo doći do tehničke srži, no odlučili smo i odluka je bila E, jedinstvena, jednoglasna, da e, već drugi puta posjetimo Bosnu i Hercegovinu za vrijeme ovog saziva parlamenta, što znači da gajimo nadu s jedne strane, s druge strane da smo izrazito zabrinuti za sudbinu ove države i da joj želimo pružiti potporu na njezinom putu ka članstvu. Sugovornici e, su svi članovi E, dakle zastupnici članovi te misije su dolaze iz srednje istočne odnosno jugoistočne Europe i tradicionalno su uvijek zagovornici proširenja Europske unije. Eto, e, zahvaljujem vam. Colleagues, please Kolegice i kolege, molim vas da se vratimo na mjesta. Sada su s nama uvaženi gosti, panelisti. Naša sljedeća tema se također bavi Zapadnim Balkanom, osobito temom koja i mene posebno zanima, a to su strateške komunikacije, odnosno europske strateške komunikacije i Zapadni Balkan. Eto, to je naša tema. Dopustite da pozdravim naša istaknuta e, tri panelista. Prvi je e, gospodin Lutz Gülna, voditelj Odjela za stratešku komunikaciju Europske službe za vanjsko djelovanje, te gospodin Klaus gospodin Klaus Giring iz glavne uprave Nije za susjetnu politiku voditelj odjela za međuinstitucijske odnose i komunikaciju, te na kraju gospođa Roza Balfour iz zaklade e, Marshall iz Njemačke. U U uvodu smo imali dosta dugu e, raspravu sa predstavnicima e, Europske unije no i NATO o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini e, uoči e, misije, odnosno posjeta pod odbora Sede Sarajevu, koje će se dogoditi odmah nakon Uskrsa i to sjedištu misije Altea u Sarajevu. No, da ne bih duljila, dopustite da predam riječ našim panelistima, prvo gospodinu Gulneru. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, predsjednice. Zahvaljujem na ovoj prilici da predstavimo naše aktivnosti u ovom važnom području. Dopustite da naglasim da prezentaciju koju ćemo danas održati ide na neki način ruku pod ruku sa komisijom. E, želim naglasiti da zapravo nismo ovdje e, svatko otok za sebe, već da surađujemo. E, moja prezentacija će biti relativno kratka, no e, pokušat ću vam dati neke informacije o pristupu koji smo usvojili i nekoliko riječi o samom ustroju Stratešku komunikaciju e, sagledavamo iz jedne holističke perspektive, dakle nije riječ samo o medijima i odnosima sa javnošću, već e, imamo jedan integralni pristup koji je sukladan sa izvješćem e, iz listopada e, 2000 i E, dakle, riječ je o neposrednom kontaktu e, sa javnošću, sa e, mrežama, višesmjerna komunikacija, u svakom slučaju ne jednosmjerna. I bavimo se naravno pitanjima kojima se ranije nismo bavili, a to su dezinformacije i otpornost. Naravno, za nas je početna ishodišna točka ili važan potica jest nedavno usvojena strategija, ne treba vam govoriti o njoj, mislim da ste svi vi upoznati s time. Za nas je to važna sastavnica koja nam omogućuje da damo novu energiju i jednu novu e, jedan novi kontekst kako pristupamo e, ovom pitanju. Ciljevi su jasno definirani. Naš glavni cilj e, za strateške komunikacije jest osigurati javnu potporu za ciljeve koji su predviđeni strategijom i tome pristupamo na dva kolosijeka. S jedne strane u regiji odnosno e, govorim tu o javnosti u Zapadnom Balkanu i naravno s druge strane imamo javnost u, e, ostatku Europske unije. Imamo akcijski plan i posebno posvećen, tim posvećen Zapadnom Balkanu, e, još su to skromne snage, no raste, upravo zbog važnosti koju pridajemo tome pitanju. Komuniciramo dakle o širem pitanju potpore Europske unije koja se temelji na nekim konkretnim temama. Dakle, želimo pokazati javnosti u državama Zapadnog Balkana da naše aktivnosti, naše djelovanje, naše potpora toj regiji ima doista pozitivan učinak na, i utjecaj na njihov svakodnevni život. Da komunikacija nije mrtvo slovo na papiru, da nije riječ o procesima, već o stvarima koje su ljudima doista važne, građanima su važne. Imamo čitav niz primjera o kojima će govoriti moj kolega Klaus Giering e, malo kasnije. Naš ukupni pristup jest usredotočen na pružanje pozitivne, no realne poruke o perspektivi ovog procesa u kojem sudjelujemo. Dakle, ne toliko o tome što činimo, već zašto je ovaj proces važan za građane država Zapadnog Balkana i isto tako za naše državljane. E, uveli smo čitav niz tema koje smatramo važnima, osobito politički, kao što su recimo e, kulturno nasljeđe, nešto što nas povezuje, nešto što dijelimo. To je e, naravno mješavina elemenata koje nazivamo onom mekom moći, no isto tako i osjećaj, jača osjećaj pripadnosti, da tako kažemo. To je jedna od niti koju slijedimo. Također blisko surađujemo e, s našim vlastitim mrežama, s našim izaslanstvom koje e, izaslanstvima koji imaju ključnu ulogu u regiji, no isto tako i sa partnerima u regiji, drugim partnerima, e, prije svega sa vladama država Zapadnog Balkana, no i sa nevladinim organizacijama u regiji i što je za nas jako važno, naravno u tjesnoj suradnji, i to ste naglasili u izvješću iz listopada 2016. godine, e, jedan povezaniji pristup e, od strane država članica. E, tako smo primjerice okupili predstavnike onih koji su odgovorni za komunikacije i kontakt sa javnošću iz perspektive država članica. Okupili smo ih kako bi se definirala strategija, pristup i e, naravno jasne konkretne mjere. Pitanje dezinformiranja je naravno nešto o čemu svi razmišljamo. Ono što želimo učiniti u državama Zapadnog Balkana jest e, iskoristiti iskustvo koje smo stekli u istočnom susjedstvu, osobito e, sa našom jedinicom u Stratkomu e, koja je usredotočena na istok, ta ima mandat od 2015. imamo dva kolosjeka na koja radimo i tu smo također usredotočeni na e, komunikaciju o pristupu Europske unije, o djelovanju Europske unije u regiji, no e, isto tako gledamo kako možemo podržati medijsko okruženje, te na koncu kako sagledavamo dezinformacije u regiji. Te na koncu imamo, s obzirom na naše ograničene resurse, usredotočeni smo uglavnom na ocjenu, prijetnji i težine izazova. Želimo identificirati priče koje se vrte u javnosti, te način na koji to utječe na naše djelovanje kao Europske unije. Jesu li naše aktivnosti, naša namjera, naše namjere, ciljevi, jesu li pravilno E, predstavljeni i tu želimo e, usvojiti jedan proaktivni pristup u komunikacijama umjesto da se branimo da smo defanzivni e, i to smatramo najboljim načinom za suzbijanje takvih negativnih priča. Dakle, želimo biti konkretni, želimo biti vidljivi i naglasiti upravo važan doprinos koji Europska unija daje u tom susjedstvu, odnosno u tim državama naravno uvijek na temelju činjenica. I na kraju, dopustite zadnja primjedba, tada ću predložiti da se uključi moj kolega, a to se odnosi na strukture. Rekao sam da gradimo posebnu jedinicu unutar e, e, službe za vanjsko djelovanje koja će biti usredotočena upravo na ovu regiju. Vjerujemo da tjesna suradnja sa svim akterima, sa strane komisije, sa strane država članica e, i naravno jedna stvar koju također istražujemo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 Yeah, thank you, Madam Chair. Thank you for the invitation and to, I think it's really timely that we discuss uh, how we can improve. Mislim da u pravom trenutku raspravljamo o našim komunikacijskim naporima na Zapadnom Balkanu. Očito imamo i novi zamah zahvaljujući strategiji. Kao što je kolega već istaknuo, riječ je o zajedničkom e, naporu komisije, Diginira i Europske službe za vanjsko djelovanje. Zapravo želimo dakle imati i e, strukturu i u Digeniru smo uspostavili vlastiti tim, e, poseban tim kako bismo radili sa izaslanstvima kada je riječ o strateškoj komunikaciji u regiji Zapadnog Balkana. Dakle, to su dva tima, e, oni, oni rade na tome i kao što je Luce rekao, mi smo Dakle, htjeli smo i proširiti zapravo svoje djelovanje na ostale partnere, dionike u Europskoj uniji, u regiji, bilo da se riječi o partnerima na terenu, e, financijskim institucijama, e, agencijama, međunarodnim institucijama, think tankovima, civilnom društvu. Na primjer, ključni fokus komunikacije odnosi se na mlade. Mladi su očito prioritet i zato smo na marginama e, samita 2016. i 2017. u Trstu i Parizu imali zasebnu konferenciju, pozvali smo udruženja mladih iz Zapadnog Balkana, iz Europske unije, da razmijene svoje perspektive, svoja mišljenja, kako bismo dakle proširili te aktivnosti na Zapadni Balkan i uključili smo i Europski parlament. Uvijek smo imali jednog govornika ili govornicu iz Europskog parlamenta koji je govorio o inicijativama mladih. Nakon ove dvije konferencije smo prošle godine u listopadu također imali dijalog na visokoj razini o Zapadnom Balkanu. Doveli smo mlade političare iz balkanskih zemalja i spojili ih sa e, drugim e, predstavnicima mladih kako bi raspravljali o, to, o tome kako u svojim zemljama promicati europsku agendu. I također smo i dakle, htjeli pojačati suradnju sa nacionalnim e, uredom za mlade koji je nedavno uspostavljen. Drugo, promijenili smo način na koji komuniciramo. Od kada je počela ta rasprava imali smo 2015. zaključke vijeća, izvješće Ane Fotige 2016. gdje se ukazuje na važnost e, dakle uhvatanja u koštac sa dezinformacijama, ali koliko je važno poslati pozitivne informacije, e, koristiti soft moć i sada polako ne govorimo više o projektima, već o kampanjama, o porukama i angažiranju e, što to znači za e, stanovništvo. Dakle, ne izbjegavamo komunikaciju, imamo komunikaciju ne samo o potrošenom uloženom novcu, već i o rezultatima koji su to konkretni učinci za ljude u zemlji. Eto, to je promjena u našem načinu e, komunikacije i također želimo povećati vidljivost Europske unije. Prije dva dana imali smo strateški dijalog sa povjerenikom Hanom i on i gospodin McAllister su rekli da treba povećati vidljivost Europske unije. Zemlje i dakle ne možemo dopustiti da se treće zemlje smatra najvećim donatorima, primjerice u Srbiji, kad znamo da je Europska unija zapravo najveći donator. Dakle, to su jednostavne istinite poruke koje imaju veliki utjecaj. Dakle, treba mijenjati percepciju, a za to treba promijeniti pristup. Počinjemo jednostavno, projektima dajemo jasan europski identitet. Primjerice, ako imamo kampanju, ona se zove EU za energiju, EU za e, posao, za poslovanje, EU za Srbiju. Imamo kampanju u Makedoniji koja se zove EU za vas, EU for you. I ne možemo koristiti baš ime zemlje, pogotovo kada je riječ o Makedoniji. Dakle, to su jednostavne stvari, aktivnosti su jednostavno označene, na taj način se povećava vidljivost i mijenja percepcija u tim zemljama o tome tko zapravo najviše djeluje, tko je najviše angažiran u regiji. Kako to činimo? Naravno, E, koordiniramo aktivnosti u e, Briselu, ali i na terenu, e, a tu zapravo i zaslanstva igraju ključnu ulogu jer one znaju lokalni jezik, naravno komunicirati treba sa glavnim gradovima, ali i sa regijama i tu su nam potrebna i izaslanstva. Mi imamo i informacijsko-komunikacijski program za Zapadni Balkan i E, on služi zapravo financiranju aktivnosti izaslanstava. To financiranje se temelji na godišnjim komunikacijskim planovima. Imamo dakle Stratcom tim i naš komunikacijski tim. Pogledamo godišnji plan izaslanstva da vidimo je li on u skladu sa našim prioritetima, sa našim zahtjevima za vidljivost, jer želimo imati doista tematske kampanje, fokus, a ne fragmentiranost. Dakle, kada je riječ o tom financiranju, zahvaljujući tim sredstvima, zaslanstva mogu sve raditi što trebaju kao prave komunikacijske jedinice, komunikacijski timovi, mogu voditi kampanje, kampanje o tematskim područjima na regionalnoj razini, dakle regionalne kampanje, e, ili mogu također uspostaviti i upravljati EU infocentrima koji postoje u svih šest zemalja Zapadnog Balkana. Dakle, u svakom glavnom gradu postoji jedan EU infocentar, ali imamo i u manjim gradovima te centre EU infotočke na lokalnoj razini. Sve to financira se dakle, temeljem ovog programa. Ti centri za informiranje su važni i za organizaciju kulturnih događanja, za kulturnu diplomaciju u bliskoj suradnji sa veleposlanstvima e, zemalja to radimo i tu su EU infocentri iznimno važni jer su platforme koje okupljaju ljude tijekom raznih događanja, kulturnih događanja i tako dalje. Naravno sva izaslanstva su zadužena i za e, medijsku komunikaciju, medijske aktivnosti. Svi e, voditelji izaslanstava su jako aktivni na Twitteru. To je važan alat. E, ako želite doseći ciljanu publiku, novinare, aktivni su i na Facebooku i na drugim kanalima koji, su sve više, koji se sve više koriste u toj regiji. I naravno, možemo imati i ciljano agetiranje i istraživanja kako bismo bolje razumjeli publiku, da vidimo što ona misli o Europskoj uniji i financiranju Europske unije. Zatim imamo još jednu važnu e, sastavnicu, a to je uloga nacionalnih administracija, jer Europska unija ima odgovornost komunicirati u regiji, ali i same vlade i imaju svoj politički cilj jer one se žele pridružiti Europskoj uniji i stoga trebaju preuzeti svoj dio odgovornosti kada je riječ o komunikaciji. Primjerice prošle godine sa Lucovim timom smo održali seminar, tu su bili kolege iz eh, EU izaslanstva i komunikatori iz eh, raznih eh, administracija, iz ministarstava ili ministarstva vanjskih poslova, dakle raspravljalo se o komunikaciji. Imali smo sastanak sa veleposlanicima i u Briselu kako bismo istaknuli koliko je važno da oni e, aktivno rade na pitanjima. Imali smo i programe u Srbiji, Crnoj Gori kako bismo ojačali kapacitet nacionalnih administracija da provedu svoje strategije jer u brojnim drugim područjima nacionalne administracije imaju svoju strategiju, ali im nedostaje resursa za implementaciju. Dakle, tu im pokušavamo pomoći. I peta od šest napomena, bližim se polako kraju, jest strategija za Zapadni Balkan. Ovo je očito promijenilo čitavu našu e, stratešku komunikaciju. Imamo dakle novi zamah, e, i ovo je ponovno jedna aktualna tema u javnom prostoru i taj zamah sada treba iskoristiti kako bismo cijelu temu e, osnažili i ponovno je kako bi ona ponovno postala e, i glavnom temom u javnosti. Europska publika je skeptična prema proširenju, to se ne smije zanemariti jer e, dvije zemlje već jako dobro napreduju u pregovorima i perspektiva drugih zemalja je isto dobra, one će i druge zemlje će biti spremne kad ispune potrebne zahtjeve. Dakle, strategija za Zapadni Balkan je za nas bila početak dugoročnog angažmana i vođenja kampanje. Što se tiče same strategije, pripremili smo jako puno informativnih materijala, jako puno infografika, činjenica, e, E, materijala o samim zemljama i za gospođu predsjednicu sam pripremio i e, niz materijala, evo niz materijala. Također smo sastavili jako puno audiovizualnog materijala, dakle filmiće e, sa korisnicima IP, oni koji su imali korist od tog financiranja pristupnoj pomoći, imamo svjedočanstva poznatih ljudi iz regije koji govore o tome zašto je važna perspektiva Europske unije, imamo animacije koje na jednostavan način objašnjavaju što je to proces pristupanja, vladavina prava, gospodarsko upravljanje, dakle to je četiri, pet temeljnih područja koja smo obradili i to je jako doživjelo veliki uspjeh na društvenim mrežama. Sam materijal je dostupan javnosti i u svim državama članicama, na puno jezika je prevedeno i prevedeno je na e, jezike Zapadnog Balkana i dakle to je bio doista uspješan projekt i ako vas zanima i vi možete podijeliti poveznice i koristiti taj materijal i za vlastiti rad i prezentacije o Zapadnom Balkanu. I naša kampanja za društvene mreže imamo 800 tisuća pogleda na Facebooku, 500 tisuća na Twitteru i 250 tisuća pregleda na Instagramu. Dakle, e, kampanja koja traje 2 do 3 dana je postigla velik uspjeh i dosegla velik, broj gledatelja. Što se tiče budućnosti, to je ujedno moj zaključak, što nas čeka. Imamo nekoliko veoma važnih prekretnica. Prvo imamo paket za proširenje od u travnju, imamo summit u Sofiji, summit u Londonu, sve će to naravno zahtijevati punu pozornost naših komunikacijskih timova. Ali što je još e, važnije jest da zadržimo sada ovaj zamah u razdoblju i da agenda za Zapadni Balkan bude e, i dalje aktualna, da ne izgubimo sada taj e, zamah između ovih događaja na visokoj razini. Što ćemo raditi? Prvo organiziramo niz događaja sa predstavnicima akademske zajednice u Briselu, Zapadnom Balkanu i državama članicama. To je dakle inicijativa da e, uključimo think tankove i akademsku zajednicu. Idealno bi bilo da se povežemo sa već planiranim događajima, ali mi ćemo i aktivno kontaktirati think tankove u državama članicama kako bi Zapadni Balkan bio aktualna tema. Organizirali smo prije dva tjedna veliki događaj imali smo e, i think tankove iz svih šest zemalja Zapadnih Balkana. Kontaktiramo i medije, imat ćemo dakle novinare iz Europske unije koji odlaze u zemlje Zapadnog Balkana, sastaju se sa političarima, s predstavnicima civilnog društva, e, gledaju projekte za, koji su financirani od Europske unije kako bi bolje razumjeli e, situaciju. Dakle, ne možemo samo tako pretpostaviti da europski građani znaju sve o politici proširenja, da znaju sve o ovim zemljama koje su uključene. Treba dakle početi sa osnovama i upravo zato su ovakve, e, ovakve događanja jako korisna. Što se tiče medija, nastavljamo raditi sa e, medijskim e, profesionalcima. Povjerenik Han je E, dakle, tražio da imamo događaj. U Tirani smo imali događanje, e, bavili smo se ekonomskom stranom medija, u, na Zapadnom Balkanu, obukom, medijskom pismenosti, mladim novinarima. Sve su to bile teme o kojima smo raspravljali i te rasprave ćemo nastaviti i u rujnu. Imamo dane medija u Skoplju i tada ćemo se više baviti temom mladih novinara i kako e, njima pružiti podršku. Također ćemo više surađivati sa glavnom upravom Communication kako bismo dakle e, dosegnuli do europske publike. Imamo posebne, e, pripremili smo posebne pakete kako bismo angažirali europsku publiku i naravno naša izaslanstva punom brzinom nastavljaju sa E, narativom koji je povezan sa strategijom za Zapadni Balkan, jer tu je perspektiva za 2025. Nova očekivanja su se pojavila, čeka nas puno posla, jer to je ipak scenarij, najbolji mogući scenarij i zemlje se ne mogu u potpunosti osloniti na to. Imaćemo i obuke za izaslanstva, obuku za komunikaciju i za komunikatore i za izaslanstva, za cijelo osoblje kako i za provođenje programa i projekata, kako bi razumjeli da programi i projekti trebaju imati snažan europski identitet i biti vidljivi, kao što je rekao povjerenik prije dva dana. To treba biti vidljivo i imati jasnu dodanu vrijednost za građane. Što se tiče e, tijela država članica, tu istražujemo mogućnosti E, korištenja programa povećanja kapaciteta, da ih povežemo dakle, sa profesionalcima iz europskih tijela, da, uče, e, da nauče od onih koji su se pridružili Europskoj uniji i dakle, važno je izgraditi taj kapacitet za komunikaciju. I u našoj jedinici također e, želimo uspostaviti program za regionalnu komunikacijski program na regionalnoj razini to počinje početkom sljedeće godine, će dvije do tri godine i to zapravo upotpunjuje rad i zaslanstva na bilateralnoj razini jer to je regionalni program pa ćemo imati kampanje, ankete, obuku i svi ti elementi će biti uključeni i naravno sa Lucom i njegovim timom jako blisko surađujemo. Hvala vam. Thank you, sir. Now I would like to give the floor to Mrs. Rose. Sada ću dati, riječ gospođi Roza Balfur iz Maršalovog eh, fonda Njemačka. Hvala lijepa, hvala na pozivu. U prvom redu bih htjela reći da je nova strategija eh, koju opća uprava nije eh, i služba za vanjsko djelovanje poduzimaju da je to ide u pravom smjeru. E, ja bi to pohvalila, ali bih i dodala nekoliko korisnih točaka. Prvo se tiče javnog mišljenja na Balkanu. E, e, možda ste upoznati sa balkanskim barometrom koji funkcionira posljednjih tri godine. On pokazuje kako eh, eh, balkanski građani eh, gledaju na Evropsku uniju. Na Kosovu je to mišljenje vrlo povoljno, ali u ostatku regije to nije tako. U Srbiji je mišljenje o EU najlošije. Htjela bih zaista naglasiti sljedeće čak i ako EU e ne uživa dobru reputaciju. Većina građana e, e, su u području neznanja. Oni ne znaju dovoljno o Europskoj uniji. 20% građana misli negativno o e, Europskoj uniji, ali ona najvažnija skupina je ona u sredini koja nema dovoljno saznanja o Europskoj uniji i nju tu skupinu moramo ciljati u našoj komunikacijskoj strategiji. To je prvo. Drugo, što se tiče javnog mišljenja i indikatora, čak i ako općenito govoreći podaci nisu baš jako pozitivni kad e, se govori o materijalnim preferencijama, onda građani Balkana e, e, gledaju na Europsku uniju u smislu putovanja, obrazovanja i nalaženja zaposlenja. E, e, čak i ako imamo druge aktere, rivale, e, ako se i na Rusiju gleda povoljno od strane mnogih građana, ali kad se radi o materijalnim stvarima, onda građani Zapadnog Balkana polažu nadu u Evropsku uniju. I to treba imati u vidu. E, e, rusko miješanje i dezinformacija. O tome se mnogo govori u nedavno vrijeme. E, sve više izvještaja govore o opsegu i stupnju dezinformacija od strane Rusije na Zapadnom Balkanu. Naravno, to se događa. <clears throat> Imamo Sputnik, razne druge medije koji šalju poruke ali to nije jedini izvor dezinformacija. Imamo i drugih aktera, e, e, zaljevske države, Al Jazeera, e, Turska, Kina. To je prvo. Onda imamo i druge zamjenike zamjenika koji rade na dezinformacijama. Moramo se brinuti zbog dezinformacija, moramo to de tekstualizirati. Nije samo Kremlj odgovoran za to. To je fenomen koji se događa u zapadnom, na Zapadnom Balkanu kao i u drugim zemljama, u drugim dijelovima svijeta. Trebamo sve staviti u kontekst, a ne fokusirati se samo na Rusiju. Na Balkanu je naročito to važno jer e, Rusija ima povijesne veze sa mnogim zemljama na Zapadnom Balkanu kako bismo se suprotstavili e, toj e, dezinformaciji. Ne smijemo biti neoprezni jer će Rusija uvijek biti stvarnost e, u tim zemljama i uvijek će se gledati pozitivno na nju. Moramo razviti strategije, pametne strategije koje će se suprotstaviti ovom ruskom širenju propagande moramo imati alternative e, mjere, moramo e, jačati otpornost tih zemalja prema dezinformacijama. Ja ću se fokusirati na to kako e, se suočiti s tim izazovom. Od 2014. Rusija jača svoju dezinformacijsku kampanju na zapadnom Balkanu kako bi podrila povjerenje u Europu. E, strategija proširenja je vrlo pozitivan korak e, tu e, mnogo rade Europska služba za vanjsko djelovanje i glavna uprava za susjedstvo i politiku proširenja. I imam nekoliko točaka koje bih htjela ovdje iznijeti. Prvo, imamo i izvještaj visoke e, skupine za lažne vijesti i dezinformacije, e, to je objavljeno nedavno. Općenito načelo koje trebamo usvojiti svugdje u svijetu. Najvažnije je da trebamo multidimenzionalni pristup dezinformacijama. Moramo imati holistički pristup koji je već spomenut ovdje Također bih rekla da naše napore u vanjskoj politici, politici e, proširenja vežemo uz e, napore unutar Evropske e, unije. <clears throat> Jer i tu imamo problema sa dezinformacijama. važno je da dijelimo opća načela. Također je važno osigurati da se ta opća načela primjenjuju u lokalnom kontekstu. Moramo se lokalno angažirati u našim naporima. E, e, moramo to prevesti e, komunikaciju na lokalne jezike, jezike zemlje. I nije to pitanje samo komunikacije i planiranja kampanja. Moramo i osposobljavanje, obrazovanje. Moramo e, osposobljavati e, dužnosnike e, da i oni se angažiraju u toj kampanji. Moramo se moramo govoriti o javnoj politici općenito. Što to znači? Naime, u, u, u Javna politika je naročito važna za građane Zapadnog eh, Balkana. Javna politika zdravlja, zdravstva, kako odgovoriti na potrebe građana. Obrazovna politika mora odražavati eh, potrebe u eh, regiji. moramo političare angažirati u tim raspravama. Moramo, dakle, nekako E, se boriti za taj angažman e, političara e, zemalja Zapadnog Balkana. Također bih rekla da transparentnost, korupcija, to nije samo funkcija pristupanja, već javno dobro. Moramo reći koliko je to relevantno za samu zemlju, za, zemlje Zapadnog Balkana. E, čuli ste o raznim događanjima, dani medija. E, e, međutim, javnost ne, nije dovoljno s tim upoznata. U prošlog mjeseca se prvi puta spominulo e, zarobljavanje e, države, e, u toj situaciji. Imamo također skupinu na visokoj razini u, radu s medijima. tu se treba izgraditi strategije koje su relevantne za lokalni kontekst na e, Balkanu svaka zemlja ima drugačije izazove na području medija. E, e, studije i istraživanja pokazuju da postoji potreba za osposobljavanje u nekim sektorima, također istraživačko novinarstvo i otpornost otpornost moramo opremiti male lokalne medije da se zaštite od kibernapada. napada. To postaje sve važnije e, i to je ključ e, za financiranje od strane Europske unije. Tu otpornost treba povećati. Osim medija bih htjela e, pokazati koliko je važno da se angažira civilno društvo. E, e, podrška civilnog društva u Europskoj uniji i u SAD-u za te napore. E, Srbija je bila jedna od zemalja na koje se fokusiramo. Tu se imamo niz promjena u toj podršci. Mm, jedna tema koja, koju trebamo stalno pratiti jeste kako angažirati e, civilno društvo, kako sa mnogo širim e, spektrom civilnog društva, ne fokusirati se samo na glavne gradove, na primjer. E, moramo obrazovati poliglote, E, borce za ljudska prava. Moramo se spustiti na lokalnu razinu. Moramo vidjeti što muči e, društvo na toj lokalno, lokalnoj razini. E, izaslanstva Evropske unije su mnogo poboljšale svoje funkcioniranje, ali moramo obratiti više pažnje na lokalne zajednice i zato barem udvostručiti broj osoblja Europske unije koje na tome radi. E, e, vidjet ćemo kako će se direktive e, i uredbe primjenjivati u stvarnosti na terenu spomenula sam e, lokalne sugovornike, imamo dokaze i to je vrlo zanimljivo, e, e, naročito za Srbiju. Tu smo, imamo više istraživanja. Izgleda da načini na koje vijesti utječu na građane dolaze kroz bubbles, kroz mjehuriće. To se događa i u drugim zemljama, naravno Ključ je da, se, e, da uđemo u te mjehuriće, a jedini način da to učinimo jeste kroz ljude. Postoje dokazi da e, da sve manje ljudi se obraća tradicionalnim medijima kad traže vijesti, već e, idu na mm, ove nove načine mjehuriće i pa stoga moramo surađivati sa lokalnim mrežama. Naravno da to uključuje i neke rizike. E, to znači da ćemo se, e, moramo upuštati u teške diskusije, u, upuštati u diskusije sa ljudima koji se ne slažu s nama, ali e, to znači da moramo ljude obrazovati, učiti ih, o tome kako izgleda stvarna situacija. Evo, sada možemo postavljati pitanja. E, nadam se da ćemo imati i pitanja. Hvala. Hvala. E, eh, Hvala vam lijepa. Hvala na svim ovim zanimljivim prezentacijama i izlaganjima. sada bih eh, dala riječ eh, kolegama zastupnicima. Prvo, bih dala riječ ipak e, sugovorniku iz e, strateških komunikacija. Malo ću odstupiti od uobičajnog redoslijeda. Dakle, u ovom prvo bih e, se pozvala na nešto što je nedavno predstavljeno, odnosno što je rekla gospođa Balfour. Da, u pravu ste, čitav je niz aktera i nismo u cijelosti usredotočeni ili isključivo na E, rusku propagandu. O tome da nije bilo riječi u izvješću, ja sam bila izvjestiteljica što više. Iako smo ukazali na to da propaganda koja dolazi iz juga e, ne dolazi iz državnih izvora, no u pravu ste da ima i e, igrača koji su zapravo e, državni akteri. Na zapadnom Balkanu e, imamo doista sad, da tako kažemo, e, e, arenu u kojoj se sada odigrava jedna utakmica. Poljska je to bila jedno vrijeme, no sada to vidimo na Zapadnom Balkanu gdje dolazi do suprotstavljanja različitih sukoba. Zašto smo usredotočeni i zašto odstupamo od i zašto dolazi do promjene obrazca kad je riječ o propagandi, osobito E, ruske propagande 2014. E, prije svega to je zbog e, blizine ratnih ratišta. Ukrajina je u tom smislu imala utjecaja, odnosno zbivanja ondje na zbivanja na Zapadnom Balkanu. Jasna je Jasno je da se aktivnost pojačala u tome razdoblju, no to je bio jedan dodatni čimbenik, da tako kažem, osobito relevantan za države Zapadnog Balkana, no isto tako i za druge, primjerice za Gruziju. Nažalost, Izjava na samom početku ovog mandata kako komisije, tako i zakonodavca bila je da nema perspektive za proširenja, daljnja proširenja u doglednoj budućnosti, u predvidivoj budućnosti i mi smo to spomenuli na samome početku. To je doista imalo e, razoran učinak na ova društva. Nasreću, onaj konačni učinak je više nego pozitivan. Naime, odlučili smo pokrenuti tu strategiju i na taj način suzbiti taj e, osjećaj zamora i e, nezadovoljstva i nepostojanjem stvarnih izgleda i, perspektive e, stvarnim e, akcijama, stvarnim mjerama i, to je predstavljeno našim sugovornicama na državnoj razini i na ostalim službenim razinama. Naravno i pitanje za obojicu gospode ovdje glasilo bi kako ste i koliko ste spremni e, dakle suprotstaviti se e, ne samo ruskom utjecaju nego i drugima. E, znamo da se poduzimaju vrlo konkretne aktivnosti. Prvo smo govorili o deradikalizaciji, odnosno sprečavanju radikalnih utjecaja i organizacija njihovih, e, širenju njihovih ideja. No, kad govorimo o strateškim komunikacijama, to svakako mora ići usporedno s takvim naporima u smjeru deradikalizacije. Vi ste u pravu, gospođo, kada kažete da ovi informacijski baloni, njihurići e, da na neki način moramo prodrijeti u njih. E, one su na neki način posljedica, odnosno povezani su sa nepostojanjem perspektive. Sada vidim da čitav niz e, ustanova poduzima e, napore iz moje perspektive čini mi se da smo ipak e, došli do jednog zamaha, da tako kažem, no vidjet ćemo. Mislim da imamo zanimljive glasove ovdje u Imamo predstavnike neovisnog udruženja e, novinara Srbije. E, oni su ovdje u posjeti koju sponzorira vjerojatno glavna uprava NIR, gospođa Vasić. Izvolite, imate ograničeno vrijeme do duše. Dobar dan, Maja Vasić-Nikolić, dolazim iz e, Udruge neovisnih novinara Srbije, sa mnom je su kolege iz Crne Gore, Radomir Kračković, podpredsjednik e, sindikata novinara Crne Gore, Draga Nikolovski, udruženja e, novinara Makedonije i i kolegica iz Udruženja novinara Bosne i Hercegovine, tako da mogu reći da smo dobro pokrili države zapadnog Balkana, barem kad je riječ o novinarima. E, e, zamoljeni smo da se osvrnemo na neke ideje koje smo ovdje čuli. Pozdravljam zamisle o strateškim komunikacijama i namjenskoj jedinici. Sigurna sam u Srbiji i u drugim državama Zapadnog Balkana rezultati projekata i napora Europske unije nisu onoliko vidljivi koliko bi trebali biti. Mnoga istraživanja ukazuju na to da u Srbiji e, ljudi Rusiju smatraju najvećim donatorom a kada se naravno pogledaju brojke to uopće nije istina. Također bih eh, htjela istaknuti da kad je riječ o strateškim komunikacijama, vrlo važno kada europski dužnosnici ili predstavnici Unije dođu u Srbiju da zapravo eh, razgovaraju eh, sa lokalnim medijima, jer naravno mi dolazimo iz tih udruga, udruga medija i novinara, i na taj način podržaju rad onih novinara koji su profesionalni i poštuju etičke standarde, jer nažalost posljednjih godina svjedoci smo situacije da se intervjui davaju, daju onim e, e, poslušnim medijima za potrebe različitih kampanja ocrnjivanja na štetu istraživačkog novinarstva i etičnih novinara. E, na taj način doći ćete do one publike, barem u Srbiji, do građana koji su proeuropski orijentirani, dok ako u razgovoru sa drugim netičnim novinarima tiče se proeuropski orijentirani građani osjećati izdanima. Također ste spomenuli više drugih stvari na koje bih se osvrnula prije nego što kažem nekoliko stvari o tome što mi sa svoje strane činimo u vezi sa ovim pitanjima. Tako, primjerice, ovi mjehurići koje ste spomenuli, i taj problem je svugdje prisutan, dakle prosljeđivanje informacija usmenom predajom. Moramo postaviti pitanje zašto dolazi do toga. Ja bih rekla da je razlog tome e, činjenica da se gubi povjerenje u tradicionalne medije i tu se onda ljudi oslanjaju na svoje prijatelje. E, znamo svi o ulozi medija 90-ih, svi smo toga svjesni, no isto tako e, u vezi sa okolišem, okruženjem u kojem novinari E, u Srbiji rade. U ovih pet država Kosovo e, nije ovdje danas zastupljeno. Imamo zajedničke projekte, neću ovdje biti glasnogovornik tih projekata, o njima možete saznati nešto više u našem izvješću, no pokušavamo doista usredotočiti se na pravnu zaštitu novinara, slobode novinara, slobode govora, njihovog položaja u redakciji, no isto tako sigurnosti novinara. To je jako važno jer posljednjih godina smo imali 430 e, i nešto napada incidenata usmjerenih protiv novinara. Tu moram naglasiti da su žrtve uvijek ti novinari koji su kritični prema vlastima. Naši novinari, drugim riječima, rade u vrlo lošim okolnostima. Naravno, postoji zakonodavstvo, no ono se ne primjenjuje. E, to je važno ako govorimo o okruženju u kojem se želimo boriti protiv pogrešnog informiranja i dezinformiranja. U Srbiji mi to živimo svaki dan. Mi e, lažne istine i vijesti proživljavamo svaki dan. Naši ljudi jednostavno ne znaju je li to što čitaju istina ili to nije istina. Tabloidi su najčitaniji, e, televizijski programi koji su najgledaniji e, ne prenose vijesti, već propagandu. Dobro, sve je to dio novinarskog biznisa i, i svugdje prisutno u svijetu. No ako govorimo o e, fenomenu takozvanog fake news, odnosno lažnih vijesti e, i stranom utjecaju, ne samo da imamo teškoća odrediti tko, po čijem nalogu se to radi e, i pratiti financijske tokove, ne znamo čak niti unutar naše zemlje tko su ti ljudi koji financiraju koje medije, tko su stvarni vlasnici medija u Srbiji. Problem je složene naravi, znam da ste e, svi s njime upoznati. To ste i sami spomenuli u svojim izvješćima. No, vrlo je važno isto tako naglasiti da ako novinari ne mogu e, dobro raditi svoj posao zbog bojazni za život, zbog e, ekonomskih teškoća, ne mogu braniti javni interes. Ako ne mogu braniti javni interes, tada građani ne mogu donositi informirane odluke. A kada toga nema, nema odluka koje se temelje na točnim informacijama, tada smo u problemima kao što već i jesmo. Dakle, e, evo, htjela sam biti kratka, pa ću tu stati i e, naravno ostajem na raspolaganju za eventualna pitanja meni ili kolegama. Molili ste nas da razmislimo o utjecaju Rusije na Zapadnom Balkanu. Ispričavam se, kaže gospođa Fotiga, molim vas da dođete do zaključka, pri kraju smo. Ispričavam se. Gospođa Vasić kaže, e, u zaključku mogu reći da možemo napasti neke od ovih fenomena koje smo spomenuli, no prije toga moramo osigurati e, jedno povoljno okruženje za rad e, e, novinara i isto tako vladavinu prava u ovim državama. Hvala lijepa na vaše vremenu. Hvala, kaže predsjednica, hvala vam što ste došli, uzeli riječ. Isto tako želim dobrodošlicu svim ostalim novinarima, osobito predstavnicima Bosne i Hercegovine, e, čiju ćemo zemlju e, posjetiti odmah nakon Uskrsa e, i prethodna točka dnevnog reda bila je posvećena sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i operacijama Eufora i Alte. Gospodin Stetina, želi se javiti za riječ? Ne. Gospodin Picula ima riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjednice. Želim se zahvaliti svim panelistima na e, vrlo zanimljivim e, temama i, i uvidu u to što se zbiva kako na neki način tumačiti e, i kako se očekuje da će zaživjeti ova dugo očekivana strategija, a ne u mihurićima. Nekoliko primjedbi s obzirom da nemamo mnogo vremena. Govorim kao pragmatičan čovjek, dolazim iz najmlađe države članice Hrvatske i imamo još svi, a tako i ja, e, svježu uspomenu na to koje izazove je potrebno sladati na putu u članstvo. Načelno govoreći, dok e, širenje Europske unije nije priča koju je lako prodati državljanima država članica, Mislim da pridruživanje Europskoj uniji je sve e, teži zadatak e, i za e, nove kandidatkinje. Čini mi se da je bilo mnogo lakše osnovati 1957. Europsku zajednicu za čelik nego se E, danas pridružiti, ispuniti sve kriterije za pridruživanje Europskoj uniji. No ja se nadam da će ipak to biti uspješno. Pažljivo sam vas slušao i mislim da je doista izuzetno važno e, prilagoditi strategiju e, i omogućiti domaćim ljudima da se poistovite s njome. Na Zapadnom Balkanu, kao što ste rekli, E, strategija je nešto što se tumači iz perspektive svake države članice na drugačiji način. U konačnici i, i, tu su, e, e, ne gleda se na njih kao na države u cjelini. Srbija, znači tih šest država je kategorizirano, da tako kažemo, u tri skupine. I još jedna stvar, mislim da je također jako važno na temelju e, iskustva e, pogledati koje su to takozvane e, skupine koje imaju veto u društvu. To su one skupine koje žele zapravo braniti status quo, situaciju kakva jest, zato što reforme ugrožavaju njihove interese. takve skupine uvijek imaju utjecaja, tu ne govorim samo isključivo o političarima i političkoj eliti, već i o primjerice ratnim veteranima, o, članovima državne uprave koji se boje da će e, ostati bez posla, govorimo o određenim industrijalcima, odnosno poduzetnicima, e, naravno vrlo moćnim e, poduzetnicima koji imaju veze. Oni ne izlaze na izbore, no oni utječu na izbore i morate e, prepoznati u svakom od tih društava koje su to veto grupe, grupe s vetom i naravno izložiti ih pritisku e, koje, odnosno izložiti pritisku političare koji mogu donositi odluke. Gospodin Jozo Radoš, izvolite. Hvala pa, lijepa gospođo predsjednice. Ja zahvaljujem panelistima na uvodnim izlaganjima. Komunikacijska strategija je dio svakog predpristupnog procesa Europskoj uniji Međutim, moj dojam je da te strategije nisu uspjele e, doći do krajnjeg korisnika, to je naravno građanin svake zemlje. Oni uglavnom dolaze do političkih elita i društvenih elita koje i onako imaju svoja stajališta i dobro su informirane o Europskoj uniji, a razlog je o tome ne zato što su te strategije loše, nego zbog toga što postoje prepreke na tom putu, kako doći do građanina, e, šumovi u kanalu, različiti interesi i zato su mediji e, zapravo vrlo važan instrument komunikacijske strategije Europske unije. Medijska situacija u zemljama o kojima govorimo se ništa nije poboljšala u zadnjih 5, 6 ili više godina, tako da postoji više manje slična situacija u pojedinim od tih država, dakle to je državna kontrola nad medijima, vlasnička struktura koja je nejasna, koja onda opet e, na neki način negativno utječe na slobodu medija, polariziranost medija, neprofesionalnost, e, loš i nejasan e, radnopravni položaj novinara, napadi na novinare. Zato mislim da bi se u strategiji, odnosno u ciljevima koje je postavila Europska unija, trebalo posebno posvetiti medijima. Kao što je razvijena posebna strategija za pravosuđe, sa zajedničkim ciljevima, sa usporednim praćenjem procesa reforme pravosudnih sustava, mislim da bi jedna takva e, strategija e, u ciljevima akcijskog plana ili u jednoj od šest inicijativa trebala biti posvećena medijima. Mediji su prevažni sa, neslobodnim lokalnim medijima teško je postići ove ciljeve da dođete u svaku lokalnu zajednicu, da dođete do svakog građanina. Zato smatram da bi se jedna takova e, strategija koja, se, koja je postavljena kao cilj e, u pravosudnom sustavu, reformi pravosudnih sustava, zbog sličnosti i sličnih problema trebala bi se postaviti i za slobodu medija u državama Zapadnog Balkana. Zanima me da li komisija ima takav e, plan i, i kako predstavnici komisije e, komentiraju ovo moje razmišljanje. Hvala lijepo. Thank you very much. Hvala lijepa. A sada gospođa Petirima riječ. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Sasvim sigurno smo čuli zanimljive e, informacije i čini se da Europska unija doista veliku pažnju polaže komunikacijskim strategijama posebno za zemlje zapadnog e, Balkana. E, vidljivo je da se tu ulaže jako puno novca, no ipak čini se da sve to ne daje željene rezultate. E, čuli smo i od gospođe Balfour kako je istaknula da Europska unija u stvari prema istraživanjima koja su provedena ne uživa dobru reputaciju na terenu, ali je također rekla da je razlog tome e, zato što građani nemaju dovoljno znanja o europskoj uniji. Ja bih se samo djelomično složila s time jer e, mislim da e, ne možemo ipak to tako generalno prikazati obzirom da primjerice imamo Makedoniju e, koja je prije deset godina, više od deset godina ispunila sve uvjete za pristupanje odnosno za otvaranje pregovora sa Europskom unijom, no nažalost još uvijek se nalazi u čekaonici. Dakle, građani Makedonije itekako dobro E, znaju e, što Europska unija njima poručuje kroz tih deset godina a mislim da ta poruka nije niti dobra niti pozitivna i ustvari je pravo pitanje na koji način vratiti povjerenje e, građana makedonije u europsku uniju jer je vidljivo da je europska unija u slučaju makedonije koristila dvostruke standarde da je jedno bilateralno pitanje e, postavila na prvo mjesto i na taj način zaustavila europski put makedonije a time i dobrobit i boljitak e, građana makedonije. stoga ako i sad pogledamo trenutnu situaciju, ja sam jučer imala e, također razgovore sa e, građanima Makedonije koji smatraju da trenutna e, situacija koja se odvija gdje se vrši ponovo pritisak na Makedoniju za promjenom imena, gdje se provode neke aktivnosti koje bitno utječu na promjenu identiteta države e, jesu problem a europska unija to šutke promatra i smatra da je to dio europskog puta makedonije onda je pravo pitanje da li građani makedonije doista mogu imati povjerenje u takvu politiku europske unije. zato mislim da je jako važno prije svega promijeniti politiku europske unije prema zapadnom balkanu općenito gdje je do sad izostao kompletno interes za zbivanja na zapadnom balkanu a posebno mislim da treba mijenjati e, politiku e, prema e, makedoniji da bi uopće mogli komunicirati na pravi način ono što želimo i da bi te naše politike bile razumljive građanima. hvala Hvala vam Hvala vam lijepa. Ako više nema pitanja od zastupnika i zastupnica, ponovno ću dati riječ našim panelistima. Hvala predsjedniku i hvala vam na ovim pitanjima. Bit ću kratak jer e, shvaćam da nemamo jako puno vremena. Želim se vratiti na tri ili četiri pitanja. Prvo što se tiče dezinformacije, slažem se da je to doista jedno kompleksno pitanje i e, kao i gospođa Balfour preporučio bih da se pročita izvješće e, skupine stručnjaka na visokoj razini. Kolege iz komisije već rade i na komunikaciji i imamo nekoliko važnih e, dakle, dijelova koji će se kojima ćemo se baviti, ali transparentnost je važna. Dakle, tko što financira također transparentnost u smislu da znamo koji izvor informacija je onaj prvi izvor informacija, prethodni izvor informacija, dakle važno je znati kojim se linijama šire informacije, e, kako se one distribuiraju. Evo, u tijeku je veoma važan posao komisije E, i u suradnji sa Europskom službom za vanjsko djelovanje. I naravno da ćemo iskoristiti tu sinergiju. Drugo, nešto o ovim mihurićima, kako, kako riješiti to pitanje, da to je najveći izazov za sve koje se bave komunikacijom. Ja bih rekao da je, da je riječ o ekstremnoj fragmentaciji publike. Čak i u e, našim e, državama. Dakle, teško je zato razviti jednu široku komunikacijsku strategiju i tu se vraćamo i na ono što su e, rekli zastupnici, a riječ je o e, tome da djelujemo lokalno u skladu sa potrebama publike. Ja osobno vjerujem da treba preokrenuti stratešku komunikaciju. Dakle, ne e, se pitati, ne razmišljati o tome kako prodati poruku, već se pitati o tome tko je publika i kako angažirati publiku. I posljedna napomena se odnosi na medije, a o tome je, su govorili i kolege. To je doista ključan element i mi na to obraćamo pažnju. Klaus će reći nešto o tome, ali za nas je to svakako jedan od prioriteta u našem radu. Hvala. Hvala što ste mi dali riječ. Za početak nešto o medijima. Naravno, situacija s medijima brine komisiju. Mi u potpunosti to pratimo jako pozorno jer to igra i snažnu ulogu u našem godišnjem izvješću. Imaćemo u travnju izvješće, izvješće iz zemalja i vidjet ćemo kakva je situacija s medijima u svakoj od zemalja. I to ćemo detaljno dobiti informacije. Naravno, pratimo što razvoj tijekom godina i također smo već uveli određene mjere tijekom godina nismo to napravili samo na temelju izvješća o pojedinim zemljama, već smo imali razmjenu mišljenja sa medijskim profesionalcima, to traje već godinama i imali smo puno događanja, konferencija, e, imam konferenciju koju održavamo svake dvije godine i izvukli smo pouke s tih konferencija koje su dovele do e, uspostave novih programa i otkrili smo da postoje nova područja koja koja traže podršku i financiranje, e, primjerice jačanje e, pravosudnog stručnog znanja zna u suradnji sa Vijećem Europe u području medijskih sloboda, slobode izražavanja, zatim e, izgradnja povjerenja u medije, samoregulacija, tu radimo sa jednom UN agencijom, pružamo podršku mrežama novinarskih udruga, imamo programe obuke. Sve to E, je uslijedilo nakon rasprava sa medijskim, e, sa zastupnicima medija. I imali smo dane medija prošlog listopada, odnosno studenog i složili smo se da ćemo malo vidjeti kako možemo podržati medije i kako e, osigurati financiranje, imati alat koji daje podršku start-upovima, malim i srednjim poduzećima, Dakle, kako bismo i tu imali financiranje i to se može učiniti bez poziva za podnošenje prijedloga. Dakle, mediji mogu djelovati kada god postoji potreba. I direktor je to u Tirani jasno dao do znanja da postoje dostupna sredstva i sada smo i osigurali ta sredstva. Rekao bih koliko sam čuo od kolega, tijekom razdoblja od 2014. do 2020. imat ćemo 40 milijuna eura e, posvećenih Zapadnom Balkanu i Turskoj za medijske slobode. To nisu veliki iznosi jer je e, stopa apsorpcije mala, imamo dakle male medijske organizacije i dovoljna su mala sredstva da bismo e, učinili nešto značajno i sljedećeg rujna imamo u Skoplju dane medija. Što se tiče ovih takozvanih mihurića, tu imamo nekoliko komentara. Dakle, imamo izvješće o lažnim vijestima, radne skupine na visokoj razini, u kojemu pišu da su zapravo društveni mediji najlošiji izvor informacija. I ljudi su svjesni da jako puno informacija koje primate preko društvenih medija nisu nužno informacije koje e, su vjerodostojne ova radna skupina je već eh, rekla da to treba uzeti u obzir pri našoj komunikaciji preko društvenih medija, jer smo i mi dijelom i mi šaljemo informacije i treba vidjeti kako zadržati vjerodostojnost na tim kanalima. A drugi element jest eh, ono što radimo sa Lucovim eh, timom, a to je da provodimo ankete, istražujemo potrebe određenih skupina kako bismo mogli E, imati ciljane, bolje ciljane, bolju ciljanu komunikaciju. I također imamo te takozvane veto skupine, to treba puno bolje razumjeti uz pomoć naših e, izaslanstava i to treba dodatno istražiti. I konačna napomena e, se tiče regionalne razine, korištenja regionalnih lokalnih jezika. Dakle, razumjeli smo tu poruku, rekli ste da trebamo puno više poduzeti, ali već i sa postojećim elementima, e, sa postojećim alatima imamo dobre, dobar uspjeh. Izaslanstvo u Skoplju je u proteklih nekoliko mjeseci održalo veliku kampanju o e, e, ekološku kampanju. Dakle, to se ne tiče vladavine prava, niti drugih područja, već je to jedno zanimljivo područje koje se tiče ekologije i taj, ta kampanja je provedena na sljedeći način. Otišli smo u manje općine i e, imali smo ambasadora koji je u pratnji sa europskim ambasadorima išao dakle u te male općine e, da vidi kakvi se projekti provode na regionalnoj razini. To je bilo poprilično uspješno. Kasnije je evaluacija pokazala da je došlo do velikog povećanja vidljivosti Europske unije i da e, stanovništvo bolje razumije važnost e, ekologije i okoliša. Imali smo jednu kampanju u Crnoj Gori koja se odnosila na E, otpad, e, ulice u zapadnom Balkanu, u gradovima su doista onečišćene. Dakle, to je bila velika kampanja sa televizijskim oglasima. Imali smo e, igrače iz nacionalnih sportskih timova za košarku i rukomet i oni su zapravo pokazivali zašto je dobro dakle, prikupljati otpad i tretirati ga na jedan drugi način i time smo zapravo uspjeli doći do polovine stanovništva. U Albaniji smo imali jedan drugačiji pristup, 40-50 općina je e, pokazalo interes e, i imali smo dakle obuku i kontaktne točke u tim općinama, raspravljalo se o europskim pitanjima, pogotovo pitanjima koja su važna za te e, razine, primjerice poljoprivredna politika, obrazovanje. Dakle, Na taj način smo dobili i podršku e, malih zajednica. Jer zanima nas vidjeti tko, tko, koga zanimaju te europske teme. Hvala vam i na kraju posljednja, ali ne i najmanje e, važnja, važna naša gošća. Izvolite, pokušat ću biti kratka. Što se tiče vaše zadnje napomene na lokalnoj razini postoji potreba za većim angažmanom i tu možemo govoriti o transparentnosti, odgovornosti e, lokalnih institucija. Samo bih se nadovezala na nekoliko elemenata. Prvo, ne postoji strateška komunikacija bez dobre dobrog političkog oslonca. Ako jedan ministar putuje regijom i prenosi jednu negativnu e, poruku o e, mogućnosti pristupanja Uniji, onda će to imati negativan učinak na europsku stratešku komunikaciju i na politiku proširenja. Dakle, to je prvo. Trebate prvo imati države članice, one vam se trebaju pridružiti i politika proširenja treba ići naprijed, proces treba biti vjerodostojan. U tom smislu bih e, se nadovezala ono što je rekla kolegica, novinarka iz Srbije ranije mediji, a ja se zalažem za to da se radi s medijima, sa civilima, s pripadnicima etničkih skupina. Međutim, u nekim zemljama i u Srbiji jest e, zapravo stvar u tome što većina stanovništva gleda vijesti putem televizije, a većini televizijskih kanala na neki način kontrolira vlada i oni su samo njezin glasnogovornik. Dakle, važno je da Europska unija e, prilikom praćenja postupka pristupanja ne gleda samo pravnu dimenziju, već i da, da analizira kako točno funkcionira medijsko tržište, što je sa medijskim slobodama u praktičnom smislu, a ne samo u pravnom smislu. Jer dakle i nema primjerenog pravnog okvira i zato treba, zato je važna politika i koja je popraćena inicijativama. I ja sam sve te inicijative e, i podršku civilnom društvu i fokusu na medije podržala, ali bez pravog okvira, bez e, kontekstualnog okruženja koje će omogućiti inicijativama da uspiju, onda zapravo bez svega toga e, nećemo ostvariti napredak. I konačno, ono što želim reći, a to ponavljam cijelo vrijeme, kada je riječ o slanju poruke. Nije riječ o tome da prodamo ideju e, e, o Europskoj uniji i Balkanu, već se radi o tome da e, Zapadni Balkan trenutno prolazi kroz transformaciju i rezultat toga treba biti jedna zdrava demokracija koja ispunjava potrebe svojih građana i to treba raditi u kontekstu europske integracije jer je to ne samo u interesu Zapadnog Balkana već u interesu Europske unije. Dakle, pripremamo te zemlje da ostvare snažne, zdrave demokracije koje će ujedno biti i e, prikladne i spremne za pristupanje Europskoj uniji. Dakle, to je u interesu svih nas i nije nam u interesu da prodamo imidž ili viziju ili ideju Europske unije. Hvala. Hvala lijepa. Sada se moramo oprostiti, došli smo do kraja ove dnevne točke. Hvala svima koji su sudjelovali u raspravi i možemo odmah prijeći na 14. točku našeg dnevnog reda. Hvala još jednom.